za drugo čitanje vezana za e, Jasenko Selimović, zdravlje životinja. Dajem riječ gospodinu Selimović. Hvala gospodine predsjedavajući. Na početku bih želio zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na izvrsnom poslu. Ovo je bio vrlo e, složeni e, zakon, odnosno vrlo složeni e, jedan dio zakonodavstva i bez vaše potpore ne bismo mogli dobiti tako dobar rezultat. Isto tako zahvaljujem komisiji e, zato što su bili jako dobri što se tiče kreativnosti i fleksibilnosti e, tijekom ovih pregovora. Isto tako želim posebno zahvaliti Latvijskom predsjedanju Europske unije oni su bili posebno posvećeni ovoj temi što nam je dalo zlatnu priliku da dođe do sporazuma e, koji se naravno sviđa Europskom parlamentu. Dakle, koji je to rezultat? Rezultat je prvi propis Europske unije koji govori o zdravlju životinja i odnosu e, između zdravlja životinja i ljudskog zdravlja i dobrobiti životinja. Prenosive bolesti e, s kojima se bavi ovaj propis, e, kao što su ptičja gripa, imaju vrlo e, teški učinak na ljudsko zdravlje, ne samo na zdravlje životinja, a ista stvar se odnosi i na otpornost prema antibioticima. Dakle, ovdje sada možemo dobro se baviti ovim pitanjima, imamo bolji mehanizam za bavljenje sa bilo kojim bolestima koje bi se mogle pojaviti u budućnosti, a naravno da ih e, ispriječimo umjesto da ih liječimo. Dakle, u ovom e, propisu govorimo o poljoprivrednicima i onima koji se bave životinjama, koji uzgajaju životinje, da se drže načela dobrog uzgoja životinja, a isto tako treba jako razumno koristiti veterinarske medicinske proizvode u budućnosti će biti vrlo teško maskirati e, loše uzgoj, loš uzgoj životinja e, korištenjem previše antibiotika. Isto tako ovdje se uređuje i upravljanje psima lutalicama kako bismo e, spriječili širenje bolesti takvim životinjama koje lutaju. Poduzimanjem ovih mjera moramo izbjeći bilo kakvu patnju životinja, a oni koji se bave tim životinjama i e, upravljaju tim životinjama moraju biti registrirani. Dakle, Europska unija može donijeti i e, propise vezane za registraciju pasa. A isto tako imamo e, jedno horizontalno i vrlo složeno pitanje za provedbu za provedbeno zakonodavstvo i jer Europski parlament još uvijek kontrolira važna pitanja, posebno popisom bolesti koje će obuhvaćati e, zakonodavstvo o dobrobiti životinjama, a tehničke aspekte će e, pokriti tehnički odbor. O tome ćemo glasovati sutra. Ovo zakonodavstvo je jako dobar e, korak naprijed kako bismo se borili protiv antimikrobne otpornosti i kod životinja i kod ljudi. Imamo sada da je samo jedan zakon koji ima jasne ciljeve i radi se o jako dobroj ilustraciji činjenice da se može pojednostaviti zakonodavstvo vezano za zdravlje životinja i dobrobiti životinja. Moja prethodnica Mari Posol je radila e, jako puno na ovom predmetu. Meni je drago što mogu dovršiti taj predmet Imamo sada jedinstveno stajalište u odboru za poljoprivredu i nadam se da će i e, ovaj dom podržati ovaj prijedlog. Sada u ime Europske komisije dajemo riječ povjereniku. Hvala lijepa. Dragi e, zastupnice, drago mi je što se mogu ovdje pojaviti pred plenarnom sjednicom kako bi e, uspješno završili naš e, rad vezan za ovu ovaj uredbu o prenosivim životinjskim bolestima. Govori se o tome kao zakonodavstvu o zdravlju životinja. To je jako važan propis koji je rezultat teškog rada parlamenta, vijeća i komisije. Ishod je, vjerujem, e, nešto što pokazuje e, dobro, e, nešto što možemo čestitati svim institucijama jer pokazuje važnost zdravlja životinja koje je vezano za ljudsko zdravlje. Isto tako svi priznamo da kada se pojavljuju bolesti životinja i krize koje se uvijek pojavljuju s vremena na vrijeme, moramo se dobro pripremiti kako bi e, se pripremili za ono što će se može dogoditi u budućnosti ili neka bolest koja se može pojaviti u budućnosti. Dobro zdravlje životinja je isto tako bitno za održivost naše poljoprivrede i akvakulture, a povećava i konkurentnost na međunarodnim tržištima. Novi propis e, će imati jedan bolji sustav za borbu protiv prenosivih životinskih bolesti jer će do, doprinijeti i zdravlju ljudi i konkurentnijim okolišem za naš sektor poljoprivrede i akvakulture pojasnit će i odgovornosti svih dionika kao što su poljoprivrednici, veterinari i drugi profesionalci i nadležne vlasti. Isto tako će e, poboljšati naš odgovor na izbijanje tih bolesti i e, olakšati e, administrativne administrativne opterećenja na sektor poljoprivrede i akvakulture. Ovaj koncept je sada uključen u ovaj propis i e, ukorijenjen posebno u odnosu na naš rad e, vezan za e, antimikrobnu otpornost. I dakle, e, ovo je glavni mehanizam kako bi proveli strategiju o zdravlju životinja i naš rad nije uvijek bio lak. Međutim, mi smo prebrodili te poteškoće. Svi elementi koji su uključeni u ovaj okvir su dobro promišljeni i e, dobro smo o njima raspravljali u interesu svih strana. Zato se radujem s nadom i očekivanjem da ćemo imati široki sporazum i potporu ovom predmetu. Naš rad će se naravno nastaviti sa e, radom na provedbenim i delegiranim aktima i sa praktičnom primjenom novih pravila jednom kada se dogovorimo oko njih. Predsjedniče, dragi zastupnici, ja sam zahvalan parlamentu na ovom važnom doprinosu. Mi smo se jako trudili, imali smo konstruktivan pristup e, kroz razvoj e, ovog predmeta. Posebno želim zahvaliti izvjestiteljima, gospođi Paulsen, na impresivnom postignuću e, E, sporazuma o političkim e, sporazuma i gospodinu Selimoviću što je nastavio rad gospođe Paulsen i e, doveo ovaj predmet do ove krajnje faze. Isto tako zahvaljujem i izvjestiteljima u sjeni prethodnog saziva parlamenta i ovog saziva na svim naporima koje su poduzeli. Nadam se da sada možemo napraviti ovaj konačan korak i ovaj važan predmet dovesti do zadovoljavajućeg zaključka. Hvala lijepa. Ču. Hvala. Gospodine povjereniče, sada je vrijeme za, za klubove zastupnika. Prvo EPP, gospodin Albert Des. Izvolite. Puno hvala gospodine predsjedatelju, povjereniče. Ja bih također želio zahvaliti e, izvjestitelju, izvjestiteljima u Sjeni i vama povjereniče a i predsjedništvu na svom radu koji su uložili u ovaj predmet. Ova uredba će zamijeniti 15 različitih pravila o prevenciji e, bolesti. Dakle, oni će se nekako ujediniti i to će doprinijeti većoj jasnoći pravnog okvira. Učinjeno je mnogo kompromisa, stotinu amandmana je e, uneseno. Uspjeli smo postići dobar kompromis kako bismo promicali zdravlje životinja i borili se protiv bolesti. E, isto tako imamo dobru suradnju između 28 država članica, to je od ključne važnosti, ali i između država članica i trećih zemalja. To će se sve bolje zajamčiti u budućnosti. Za nas u parlamentu je bilo izuzetno važno imati jasne kriterije za popis bolesti. Oni moraju biti uključeni u tekst e, samog propisa, zbog toga trebamo e, transparentne odluke temeljene na znanosti kako bismo ažurirali ovaj popis bolesti. Siguran se da će ovaj, e, ova uredba osigurati bolje javno zdravlje i dovesti do e, boljeg uzgoja životinja jer to je isto tako način za borbu protiv bolesti. Moj klub će svakako poduprijeti ovo velikom većinom i dragi povjereniče, nadam se da ćete vi e, osigurati da to bude i provedeno. Hvala lijepa. U ime e, socijaldemokrata, gospođa Mišela Đufrida. Dvije pol minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Posljednjih godina smo se suočavali sa raznim eh, hitnim slučajevima zbog bolesti koje su se prenosile sa životinje na ljudi, recimo e, svinska kuga i ptičja gripe. Međutim, postoje i druge bolesti i prijetnje bolestima koje će, e, s kojima će se boriti ovaj propis za zdravlje životinja. Želim čestitati kolegama, e, izvestitelju i gospođi Polsen koja je završila svoj mandat s, ovim, e, s ovom uredbom i dobila veliki konsenzus između svih klubova zastupnika. Želim naglasiti dva aspekta. Prvi je da smo konačno crno na bijelo staviti da zdravlje životinja ovisi o njihovoj dobrobiti, to jest o njihovim uvjetima života životinja koju se maltretira ne može biti zdrava životinja. Članak 13 e, ugovora priznaje da su životinje senzibilna bića i svi koji se bave životinjama od e, uzgajivača do onih koji ih kolju moraju izbjeći njihovo, e, njihovu patnju i postupati prema njima humano. Isto tako imamo aspekt sprječavanja bolestima, bolesti. E, koje moramo spriječiti kroz bolju zootehniku i e, bolje korištenje medicinskih veterinarskih proizvoda. E, to ovisi i o odgovornosti onih koji se bave životinjama. Važnost ove uredbe je da ona stvara jednu, jedan jedinstveni pravni okvir u odnosu na četrdesetak ranijih e, akata koji su dolazili još od 60. godina. Dakle, osigurati e, bolji dobrobit životinja je još uvijek e, nešto na čemu moramo proraditi zato što još uvijek previše e, toleriramo mučenje životinja ili čak zanemarujemo takvo mučenje. Hvala. Grazie. Hvala gospođo U, u ime EKR-a Hvala gospodine predsjedavatelju. Želio bih naravno čestitati gospodinu Selimoviću i gospođi Polsen koja nije ovdje sada nazočna na fantastičnom radu. Mi ćemo sada donijeti jednu uredbu koja će imati jako veliki utjecaj na dobrobit životinja u Europskoj uniji. To je važno ne samo zato što životinje i njihovo zdravlje su važni, nego i zbog javnog zdravlja, zbog našeg zdravlja. Kao izvjestitelj u sjeme iz e, kluba EKR-a e, jako sam zadovoljan činjenicom što mnoge ideje koje smo mi dali su preuzete. Posebno i kada se radi o kućnim ljubimcima i životinjama lutalicama. Dakle, obveza da se registriraju, identificiraju te životinje je zaista dobar korak u najboljem smjeru. Međutim, to nije dovoljno. Europska unija mora preuzeti i odgovornost za rješavanje E, problema e, životinja lutalica. Recimo, trebamo e, subvencionirati sterilizaciju životinja. Hvala u ime Aldea, gospodin Jane Huntemaj. jednu i pol minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, dame i gospodo prijetnja i e, opasnost od antimikrobne e, otpornosti se stalno povećava zbog e, korištenja antibiotika u poljoprivredi 76% antibiotika postoji i nije novi antibiotici nisu otkriveni zato u četiri godina je povećan, je smanjena, smanjeno korištenje antibiotika u uzgoju životinja. Dobro je da je nizozemsko predsjedništvo to učinilo svojim prioritetom. E, sastanak je e, sazvan e, sa ministrima poljoprivrede jer je jako bitan pristup jednog zdravlja. Novi propis o dobrobiti životinja o kojem se pregovara u EU je korak u pravom smjeru E, napori liberala su nam omogućili da e, dođemo do važnih prekretnica, recimo e, odgovorno korištenja antibiotika. Nije lako smanjiti korištenje antibiotika, to moramo učiniti dobrim upravljanjem i inovacijama. Trošak je isto tako jedan važan faktor u tome. Nije prihvatljivo da jedan poljoprivrednik investira, a drugi ne. Trebamo stvoriti jednake uvjete za sve dobro zakonodavstvo je jedna stvar, međutim ono što nam treba je i učinkovita provedba. E, Nizozemska je vodeća u svijetu u smanjivanju korištenja antibiotika, a mislim da drugi moraju slijediti taj primjer. Hvala lijepa. U ime GUE, NGL, Stefan Ek, minuta i pol. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju u ime e, kluba GUE NGL. Prvo bih e, želio zahvaliti izvjestitelju gospodinu Selimoviću i gospođi Parsen. Želim im zahvaliti jednom i drugom. Članak 1 ovoga prijedloga govori o sprječavanju boli, e, stresa i mučenja životinja. Hvala na tome. Drugi pozitivni aspekt je obvezna registracija svih profesionalnih uzgajivača. Mislim da će to biti doprinos doprinos tome da e, osiguramo da nemamo nezakonitu trgovinu diljem svijeta jer ta trgovina e, čini da životinje jako pate ima e, ima tvornica koje se bave sa uzgojem recimo pasa koji nisu niti cijepljeni to je katastrofalna situacija, a to je situacija koja može doprinijeti i širenju bolesti kao što znamo. Istovremeno ovaj prijedlog nije prijedlog koji zaista štiti sveukupno životinje. Međutim, iako članci govore o zaštiti životinja i zdravljem životinja, zapravo se radi više o sprečavanju prenosivih bolesti. Mi bismo željeli da e, komisija ima jedan e, okvirni prijedlog o dobrobiti životinja. To su osjećajna bića, to nisu proizvodi bez osjećaja. Mi govorimo i o domaćim životinjama, divljim životinjama i to je vrlo problematično pitanje. Ova definicija sada govori o e, psima lutalicama kao o divljim životinjama. Međutim, mi trebamo zakonski zaštititi takve životinje i lutalice. Želim vam reći što se upravo sada događa u Rumunjskoj. Deputy Bronis Rope. Tu Zastupnik Rope, dvije minute. Gospodine povjereniče, drage kolege, dozvolite mi da ovu priliku iskoristim kako bi se zahvalio svima koji su radili na ovom području. Želim se zahvaliti i izvjestitelju na jako dobrom izvješću. Iako e, se ovdje govori samo o okvirnim dokumentima, mislim da smo na vrlo dobar način objasnili što želimo postići za prevenciju e, širenja bolesti kod životinja i sa životinja na čovjeka. Ovdje se ne radi samo o tome, radi se i o tome da se spriječi patnja životinja. Mislim da je dobro što smo izvršili i kategorizaciju životinja. Nadam se da će sve kolege uzeti u obzir cilj koji je zacrtan ovim dokumentom, e, koji ima zaista e, dobre ciljeve postizanja dobrobiti životinja. Na primjer, što se tiče smanjenja prihoda za poljoprivrednike koji prodaju e, i proizvode mlijeko, to dovodi do smanjenja dobrobiti za e, krave koje oni uzgajaju i samim tim kravama ne daju kvalitetnu stočnu hranu. To znači da poljoprivrednici jednostavno si ne mogu više priuštiti sve one e, stvari u prehrani koje bi trebali davati E, stoci i to iz gospodarskih razloga. Zbog toga bih zamolio sve kolege da glasaju za ovo izvješće i da imaju na umu da ako ne budemo se bavili gospodarskim faktorima, faktorima koji E, ne omogućuju poljoprivrednicima da čine sve ono što treba za dobrobit životinja, nećemo nikada niti imati zdrave životinje. Hvala u ime kluba zastupnika ENF, gospodin Filip Luazo. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. U suprotno onom što ste vi rekli, u ovom izvješću je rečeno da dobrobit životinja zapravo nije ispoštovana. Mnogi to ne uzimaju u obzir. Zato moramo poduzeti mjere za dobrobit životinja koju predlaže ovaj tekst, ali istovremeno ta dobrobit mora biti ispoštovana do samog kraja lanca i mora uzeti u obzir i sigurnost prehrane kao i sigurnost proizvoda za čovjeka. E, naravno i e, životinje su sklone stresu. Taj stres je pojačan kroz način e, klanja životinja i također taj stres dovodi i do razvijanja različitih bakterija kao što je na primjer Escherichia coli. Zato moramo uzeti u obzir i način klanja životinja. U Nizozemskoj postoje veoma stroga pravila uz e, obvezu posebnog etiketiranja. A znamo da u mnogim državama članicama životinje provedu po nekoliko minuta prije nego što uginu e, u određenim klaonicama. Isto tako, kada se radi o ritualnom klanju, e, veoma često dolazi do kontaminiranja mesa određenim e, bakterijama i zbog toga se ovakve prakse trebaju spriječiti i e, jer one ugrožavaju samu predođbu koju imamo o ovakvim praksama u državama članicama. Hvala. Gospođa Dodz, imate jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, dozvolite mi najprije da se zahvalim izvjestitelju na radu na ovom opširnom izvješću. Pozdravljam ovo izvješće u kojem se naglašava značaj i važnost e, zdravlja životinja. To je značajno za sve nas i sve potrošače u Europskoj uniji. Naročito je značajno za sprječavanje antimikrovske rezistencije i moramo zajamčiti da poljoprivrednici imaju na raspolaganju sve što je nužno za sprječavanje širenja bolesti e, kod životinja. Znamo također da širenje bolesti može e, ugroziti i proizvodnju i uzgoj e, životinja kao i dalju proizvodnju mlijeka i mesnih proizvoda proizvoda. U Velikoj Britaniji moraju postojati jednaka pravila kao i svugdje i e, mora im se omogućiti da e, budu konkurentni iako u Velikoj Britaniji postoji pretjerana regulativa koja ni u kojoj mjeri se može porediti sa onom koja postoji u određenim državama članicama Europske unije. Hvala. Gospođa Herans Garcia. Izvolite. Zahvaljujem. Hvala vam. Ovaj tjedan ćemo glasati e, o sporazumu koji je postignut sa e, vijećem o zdravlju životinja i bilja. Na tome smo radili još za vrijeme proteklog e, saziva i mm, čestitam našim kolegama koji su na tome radili. Ovaj dogovor kojeg smo postigli je prihvatljiv, da nam više fleksibilnosti, a Europskoj uniji olakšava djelovanje u slučaju pojave e, vrlo ozbiljne bolesti. Na sreću imat ćemo i popis najopostijih bolesti i prema tome ćemo onda imati i veću pravnu sigurnost. Osim toga, veterinari će imati aktivniju ulogu u borbi protiv širenja bolesti, i u borbi protiv otpornosti na antibiotike i to je naravno vrlo važno u ovom okruženju u kojem živimo. Istina je ono što je rekao gospodin povjerenik u svojem uvodnom izlaganju. Bolesti se moraju pojaviti s vremena na vrijeme, no isto tako je istina da ako smo mi dobro organizirani i pripremljeni, ispričavam se, Dakle, što smo bolje pripremljeni i što smo bolje organizirani za te bolesti, manje će nam naštetiti, manje će nas pogoditi, manje će pogoditi naše životinje, nas i naše gospodarstvo. Stoga čestitam e, izvjestitelju, e, izvjestiteljima u sjeni i svima nama. Hvala Europskoj komisiji i ja se nadam da će postupak poroći bez problema. Uh, Hvala. Hoćete li prihvatiti plavu karticu od gospodina Samija? Da. Da. Gospodine Sani, izvolite. Gospođo zastupnice, ja sam eh, ja se slažem eh, s time da sadašnji propisi imaju eh, prednosti imam pitanje govorili ste o fleksibilnosti ali isto je točno da u nekim zemljama sustav zaštiti životinja se decentralizira a to onda nastupanje Europskog parlamenta čini nemogućim. Vidite li u tome opasnost? Izvolite Da. Ja dolazim od e, jedne od zemalja koja je najmanje centralizirana u Europskoj uniji, to je Španjolskoj. I tu zbog decentralizacije nemamo više problema. Ono što je potrebno je organizacija. Ako stvari funkcioniraju dobro, a pritom su decentralizirane, u principu nema zašto biti problema. Ja zagovaram to i zagovaram i sustav e, španjolske vlade. A, moramo imati sustav koji može brzo reagirati, koji može brzo djelovati i, i koji će pomoći da se E, suzbiju bolesti. Jer jedino na taj način će se bolesti moći e, izliječiti i spriječiti širenje. E, decentralizacija nije problem, problem je nedostatak organizacije. Hvala sada zastupnik Kaputo. Otpornost na antibiotike veterinarska medicina i korištenje tih sredstava, to tih proizvoda za svrhe druge od liječenja, e, su omogućile širenje i razvoj mikroorganizama koji su štetni i za zdravlje životinje i za zdravlje ljudi. Mjere koje su poduzete nisu uspjele e, spriječiti sve veću e, otpornost na antibiotike. Zbog toga moramo usvojiti nove, strože mjere i to posebice kad je riječ o sprječavanju otpornosti na antibiotike i moramo e, spriječiti da se oni koriste u druge svrhe, a ne za liječenje. Zemlje članice moraju prikupiti e, podatke, detaljne podatke o korištenju antibiotika kod životinja i poslati ih komisiji. Na taj način komisija može pripremiti politike koje će biti usmjerene na pravilno korištenje e, antibiotika i na taj način će se smanjiti otpornost od antimikrobna otpornost. Hvala vam. Uh, James Nicholson, Gospodin James Nicholson. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovaj dokument je jako bitan kako bismo zajamčili e, dobre odredbe za zaštitu e, životinja, dobrobiti životinja kao i e, potrošača i okoliša. Ja dolazim iz e, Sjeverne Irske i razgovarao sam sa udrugama veterinara o raznoraznim pitanjima glede zdravlja životinja, naročito po pitanju antimikrobne otpornosti. Znamo također da u mojoj izbornoj jedinici imamo slučajeve e, goveđe viroze i tu e, postoji problem neusklađenosti europskog zakonodavstva kao na primjer okvir za zdravlje životinja koje raspolažemo u narednih e, deset godina E, je okvir koji nije dovoljno fleksibilan što se tiče liječenja same bolesti. Zato je potrebno uskladiti zakonodavstvo kako bi ono bilo bolje i kako bi nam E, nas spriječilo da trošimo vrijeme na bespotrebnu birokraciju. Nažalost, moja kolegica koja je govorila malo čas nije više tu, ali je radila sa mnom na odboru za poljoprivredu i nadam se da će shvatiti da je ovo što sam ja rekao nešto što ide u prilog e, njezinoj dugogodišnjoj borbi. Hvala najljepša. Gospodin e, Obermajer, jedna minuta. Hvala predsjedniče e, i nadam se da ćete i prema meni biti tolerantni što se tiče vremena. Jedna studija e, kaže e, da će se svjetska potrošnja antibiotika povećati do 2030 zato je ispravno da sada pozovemo poljoprivredu na razumno korištenje antibiotika još je važnije da o, riješimo pitanje korištenje antibiotika e, u, u svjetlu sklapanja ugovora. E, Noje Zürcher Zeitung e, kaže da e, se e, e, lijekovi sa antibioticama sve više koriste vrlo često pod pritiskom farmaceutske industrije Farmakokteli također truju meso to treba isto rješavati u sklopu titipa. Hvala. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Epideus Hvala gospodine predsjedavajući. Zdravlje životinja je usko povezano sa ponašanjem prema životinjama. Mi bismo trebali kontrolirati stočnu hranu kako bismo spriječili prenosive bolesti životinja koje se također prenose sa životinja na čovjeka i to kroz proizvode kao što je mlijeko ili sir kroz e, globalizaciju i klimatske promjene ćemo se suočavati sa još većim izazovima glede zdravlja životinja. Stoga bi Europska unija trebala pojednostavniti, ali isto tako i ojačati e, kontrole e, po pitanju zdravlja životinja u Europskoj uniji kako bi zajamčila sigurnost proizvoda i spriječila prijenos bolesti životinja na čovjeka. Isto tako želim ovdje spomenuti zemlju iz koje dolazim, Grčku, jer često se govori o e, tome da u Turskoj ili Skoplju se goveda kolju na nezakonit e, način. A ali znajte da se to ne dešava u Grčkoj i da, su, da je meso koje dolazi iz Grčke sasvim sigurno. Gospođa Petir, izvolite gospodine e, predsjednie Čestitke gospodinu selimoviu na ovom izvješću. E, moram istaknuti da je zdravlje životinja vano za sigurnost građana europske unije i zabrinuti smo zbog sve uestalije pojave rezistencija bakterija na antibiotike što u posljednje vrijeme predstavlja sve vei javnozdravstveni i sigurnosni rizik pretjerana uporaba antimikrobnih lijekova doprinosi ubrzanoj pojavi novih sojeva bakterija otpornih na nove antibiotike. pretjerana uporaba antimikrobnih sredstava je štetna za zdravlje životinja i ljudi ali i za percepciju potrošača o hrani koju koriste. europa se ponosi visokom razinom kvalitete i sigurnosti hrane te visokim standardom brige za životinje zahvaljujući našim vrijednim poljoprivrednicima te visoke standarde brani u međunarodnim pregovorima o sporazumima o međunarodnoj trgovini. upravo je ova uredba odgovor širokoj i nerazboritoj uporabi antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini. ona donosi mjere poput prikupljanja relevantnih usporedivih i dovoljno detaljnih podataka o uporabi antimikrobnih medicinskih proizvoda kod životinja u državama članicama te su mjere nužne kako bi uporaba tih sredstava bila razboritija i kako bi se doprinijelo smanjenju rizika od antimikrobne otpornosti. vlasnici životinja pozvani su u procesu uzgoja držati se načela dobrog gospodara i lijekove primjenjivati odgovorno i pod nadzorom ova uredba ima i javnozdravstvenu dimenziju jer će uz brigu za zdravlje i dobrobit životinja a zbog razumne i odmjerene uporabe antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini prema danim procjenama komisije neposredno utjecati na dvadeset milijuna ljudi. hvala lijepo. Eh, hoćete li prihvatiti plavu karticu gospodina gospodina da Da. Gospodine Breton. Hvala što ste prihvatili moje pitanje. Gospođo Petir, vi ste spomenuli da je jako bitno boriti se protiv pretjerane uporabe antibiotika, ali zar nije e, poljoprivreda Europske unije ta koja e, traži jačanje korištenja antibiotika jer smo mi kroz našu poljoprivrednu politiku stvorili prekomjerno e, uzgoj goveda što je dovelo do toga da se previše koriste antibiotici što ugrožava ljudsko zdravlje. Zar ovo nije sve sada alibi za sve nas iza kojeg se skrivamo, iza kojeg skrivamo zapravo neuspjeh zajedničke poljoprivredne politike? zajednička poljoprivredna politika najdugovječnija je i najuspješnija politika europske unije stoga se ne mogu složiti s vašom konstatacijom. osim toga naši poljoprivrednici koriste na razuman način antibiotike a ova uredba će e, doprinijeti da to tako nastave činiti i dalje. europa mora biti i dalje konkurentna u kvaliteti hrane a to nam potvrđuju i naši međutrgovinski partneri da se doista dičimo s kvalitetom hrane koja je proizvedena e, u europskim zemljama. stoga ako želimo razinu zadržati moramo i na pametan način koristiti antibiotike. E, e, señor presidente htjela bih izraziti svoje zadovoljstvo zato što nakon dvije godine Eh, otkako smo zadnji puta razgovarali na ovoj plenarnoj, eh, napokon smo došli do rasprave i nadam se sutra do usvajanja. Smatram da je ova uredba vrlo važna i to mm, najvažniji dokument od posljednje reforme zajedničke poljoprivredne politike, zato što govori o zdravlju životinja, o našem stočarstvu i eh, svemu onome što to znači za uvoz. Htjela bih iskreno čestitati gospođi Polsen, koja više nije sa nama, i gospodinu Selimoviću. Čestitam vam na uspjehu ovog teksta i htjela bih podsjetiti kolege na, jedan, e, na jednu stvar. E, antimikrobna otpornost je nešto što nas sve brine, no imamo brojne druge uredbe koje će to regulirati. E, to su uredba o ljekovitim pripravcima u stočnoj hrani i uredba o veterinarsko-medicinskim proizvodima. I o njima ćemo uskoro razgovarati. I na kraju, drago mi je da o tome napokon govorimo i da smo se posvetili tom problemu kao i problemu sljedivosti. Hvala vam. Hvala, a sada gospođa Koraca Bild. Hvala vam Drago mi je da danas napokon razgovaramo o ovoj uredbi zato što je to korak naprijed prema većoj sigurnosti hrane. Antimikrobna otpornost je problem za ljudsko zdravlje. Ja pozdravljam propise koji će ujediniti zdravlje životinja i zdravlje ljudi. Pozdravljam regulativu koja će se usredotočiti na važnost prevencije prenosivih bolesti Zatim smatram da je važno pojednostaviti pravila i e, koncentrirati se na mjere kojima se mogu smanjiti korištenje e, antibiotika. Jako je e, važno da se antibiotici koriste u liječenju samo životinja koje su doista bolesne. Naravno na kraju ove propise moraju poštivati svi kako bi naši e, poljoprivrednici se mogli natjecati na, dakle, prema jednakim uvjetima. I dakle, da ponovim još jednom, to je e, važno i za zdravlje životinja i za zdravlje ljudi. Prihvaćate li pitanje kolege iz, iz istog političkog kluba? E, kolegice, pitam vas, je slažete li se sa mnom da u veterinarstvu imamo vrlo strogu obavzu dokumentacije? i davanja e, podataka i da bi se to moralo proširiti i na ljude gdje se koristi mnogo više antibiotika. Uh, uh, Hvala vam gospodine Des. Da, kao što sam rekla, mnogi su doista zabrinuti zbog pretjerane upotrebe antibiotika i kod e, mm, životinja i kod ljudi. Ova uredba je sada o životinjama, no veza je jasna i temelji se na znanosti. Antibiotici i lijekovi koji se daju životinjama se mogu prenijeti na ljude i zato je ova uredba ovoliko važna. E, agora, deputado Ricardo Hvala vam, riječ ima gospodin eh, Ricardo Serao Santos na jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Strategija za zdravlje životinja bi trebala doprinijeti prevenciji i eh, praćenju životinskih bolesti te posebice praćenju antimikrobne otpornosti. Ovo je pitanje koje se tiče javnog zdravstva s obzirom na to na eh, bolesti koje se pojavljuju te s obzirom na studije koje su nedavno provedene u Kini kojima se e, pokazalo da pojedine bolesti prelaze sa životinja na ljudi i to je objavljeno u e, prestižnom časopisu The Lancet. Moramo paziti na e, proizvodnju u različitim dijelovima Europe. jer moramo na svaki mogući način spriječiti prijenos e, bolesti. Zatim, što se tiče zdravlja životinja, moramo, e, dakle, to moramo, o tome moramo voditi računa kada pregovaramo o trgovinskim sporazuma sa trećim zemljama. Hvala vam, a sada gospodin Brannan. Hvala. E, Zakon o zdravlju životinja će odgovoriti na barem dvije velike bojazni koje e, vrlo često e, građani šalju zastupnicima Europskog parlamenta. Prvo, unaprijedit će se općenito zdravlje životinja i to kroz bolje mjere za zaštitu zdravlja životinja, a drugo, riješit će se problem lutalica. Bolesti životinja, baš kao i bolesti ljudi, ne priznaju naredbe i sve su europske zemlje jednako izložene bolestima i zapravo jednake su vjerojatnosti da će se bolesti pojaviti. Stoga moramo imati snažan sustav kako bismo mogli na pravilan način odgovoriti na te bolesti. Drugo pitanje se odnosi na lutalice. To također traži e, vrlo jasnu e, odgovornost od strane nacionalnih vlasti. Ovaj propis će omogućiti Europskoj uniji da ispuni svoje ciljeve kad je riječ o zdravlju životinja i o dobrobiti životinja. I zbog toga je Europska unija dobra za životinje, baš kao što je i dobra za ljude. Hvala vam, a sada dolazimo do spontanog javljanja. A ne, pardon, imate plavi karton. Gospodine Branen, prihvaćate li plavi karton od gospođe Grapini? Da. yes, sorry. Da. Ispričavam se. Htio sam vam postaviti pitanje zato što mi se doista svidjelo ovo što ste spomenuli o psima lutalicima. To je zapravo i sama srž ove teme. Svi mi imamo raznolika iskustva, sigurna sam u to. No moje pitanje je sljedeće. Kako možemo uh, upravljati zdravljem lutalica? Postoji li ikakav prijedlog u izvješću? Kako se to može učiniti? Zato što uh, to nije problem sa psima koji imaju svoje vlasnike i koji dobivaju potrebno liječenje. Hvala vam. Gospodine mm, to je bilo pitanje za vas. Ovo je dobro pitanje i naravno e, psi ne znaju za Schengen, stoga će vrlo vjerojatno prelaziti um, granice kako im se svidi, pogotovo tamo gdje ne postoje e, ograde. I a to je slučaj diljem Europske unije. Stoga mislim da je ovdje najbitnije da svi surađujemo, da zemlje članice surađuju, zato što ako e, zemlje članice same budu pokušavale riješiti problem lutalica, neće biti uspješne. Jasno je da jedino ako budu surađivale, e, da će se jedino na taj način riješiti problem e, lutalica i bolesti, njihovih bolesti. Hvala vam, a sada gospođa Karin Kadenbach, izvolite. poštovani predsjedniče, povjereniče, u raspravi su neki kolege e, e, njekali da je, je zdravlje europsko pitanje. Ovdje smo vidjeli da je politika zdravlja podijeljena politika država članica i Europske unije. E, politika zdravlja se ne može dijeliti, moramo je rješavati zajedno. Radili se o ljudima ili životinjama. E, moramo sprečavati e, bolesti životinja i tu se pokazuje da se možemo boriti samo zajedno na europskoj razini zdravlje životinja pretpostavlja da imamo zaštitu životinja da imamo dobar uzgoj koji moramo nadzirati i gdje moramo imati zajedničke propise e, trebamo zajedničke europske propise o korištenju lijekova za životinje e, jer se životinje kreću po cijeloj Europskoj uniji. To želimo imati i u budućnosti. To je pitanje javne sigurnosti i zdravlja, a e, za to je preduvjet dobra zaštita životinja. Hvala lijepa. Kar, e, gospodin Notis Marijas ima riječ. Hvala vam. Ako želimo zajamčiti visoku razinu e, javnog zdravstva i visoku razinu sigurnosti hrane, moramo poduzeti mjere prevencije kad je riječ o bolestima životinja. Dakle, stoga moramo uh, analizirati um, stočnu hranu i paziti da zdravlje životinja ne bude u opasnosti. Isto tako moramo paziti da ljudi koji rade uh, na tim poslovima da uvijek slijede najbolje prakse. Isto tako moramo osigurati um, jednostavan pravni okvir kad je riječ o zaštiti zdravlja životinja i zdravlje ljudi, te osigurati etično, etičko postupanje prema životinjama. Zatim moramo osigurati da se koristi e, zdrava stočna hrana. A bivša Jugoslavenska republika Makedonija i Turska e, zaustaviti e, izvoz ovaca iz tih zemalja. Moramo dakle paziti na um, uvoz tih životinja. Hvala vam sada zastupnike Jakovčić, izvolite. Dugi popis bolesti životinja koje štete dobrobiti životinja i koje mogu naravno štetiti ljudskom zdravlju. Kravlje ludilo, svojedobno, ptičja gripa, danas svinska kuga sigurno ugrožavaju same životinje ali ugrožavaju i ljudsko zdravlje. zato mislim da je ovaj propis kojega želimo donijeti dobar propis koji radi dobar balans između onoga što znači dobrobit životinja ali pogotovo ono što znači ljudsko zdravlje. želim vjerovati da ćemo temeljem ovoga propisa imati daleko efikasniju i bolju regulaciju i zdravlja životinja a pogotovo naravno našega zdravlja i zato vjerujem da komisija treba učiniti sve kako bi ovi propisi saživjeli čim prije unutar europske unije a pogotovo mislim da to treba napraviti i s našim partnerima odakle uvozimo razne životinjske proizvode. Eh, eh, gospodin ljudi i životinje e, riskiraju i jedni i drugi zbog pojave bolesti životinja. Dakle, imamo svinsku kugu, afričku svinsku kugu koje su ponovno prisutne na kontinentu i šteta je da je u ovom razdoblju Europska unija za 10% smanjila sredstva za borbu i iskorjenjivanje ovih životinskih bolesti. I to upravo u trenutku kada smo trebali zapravo činiti više zbog izazova globalizacije. Naravno, e, lijepe riječi su uvijek dobrodošle, no moramo nešto i učiniti. E, budući da promoviramo intenzivnu poljoprivredu, a pritom zanemarujemo e, zaštitu potrošača, kad je reč na primjer o TTIP-u, bilo bi dobro da ovo što ovdje radimo da najlazi dakle e, na nekoga da nas neko čuje a ne samo da gubimo vrijeme naše i vrijeme drugih zastupnika hvala vam a sada riječ ima zastupnik polčak hvala vam ako je Dakle, budući da je e, gospodin Obama antimikrobnu otpornost stavio među svoje e, prioritete svojeg saveza, saziva e, jako je važno da i mi reagiramo. Ovo je pitanje tekako važno u, i u stočarstvu i u, kad je riječ o konzumaciji životinskih proizvoda. Evo jedan statistički podatak. Do 2015. oko 130 tisuća antibiotika će koristiti e, farmeri, to je oko 40 tisuća godišnje. To je tema koja e, se dotiče i prava životinja i prava ljudi i zdravlja svi u nas. Moramo zaštititi i okoliš i prava potrošača koji e, također stradaju zbog ovog pretjeranog korištenja antibiotika. Sljedeća govornica, izvolite. Zakon o zdravlju životinja je bitan za sve nas, zato što sada ova uredba po prvi puta definira vezu između zdravlja životinja i zdravlja ljudi. Jako je važno e, shvatiti da prenosive bolesti, dakle bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, da one predstavljaju vrlo e, veliku opasnost. Morali bismo koristiti antibiotike na odgovoran način i morali bismo biti oprezni kad je riječ o rizicima povezanima s antibioticima. I ja se nadam da se i o tome vodilo računa i da će se voditi računa i u budućim propisima. Hvala vam, a sada sljedeći govor zapravo ovo je bila posljednja govornica, a sada ćemo u ime e, komisije čuti povjerenika Andriju Kajtisa. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, još jednom želim e, zahvaliti izvjestiteljima gospođi Pausen i gospodinu Selimoviću, e, izvjestiteljima u Sjeni i njihovim timovima na odličnom odrađenom poslu. Pažljivo sam saslušao vaša mišljenja i vidim da mm, zastupnici pokazuju e, vrlo velik interes za ovu tam, temu. Neki od vas su spomenuli i e, gospodarsku e, situaciju i naravno komisija je potpuno svjesna današnje gospodarske situacije. Neki od vas su postavili pitanja o psima lutalicama. Europski parlament je nedavno usvojio rezoluciju kojom se od komisije traži da donese pravila o obveznoj registraciji pasa i mačaka te nekih drugih e, životinja koje se inače koriste kao ljubimci. To će biti e, novi pravni okvir i koji sadrži osnovna pravila između ostalog i za identifikaciju i registraciju životinja. Zatim imamo i specifična pravila za one specifične vrste kod kojih e, su potrebna dodatna pojašnjenja. A e, u e, uredbi stoje i propisi za, to je specifični zahtjevi za pojedine druge vrste. Potreba za ovakvim pravilima će biti ocijenjena od strane komisije u sljedećih nekoliko godina i to nakon usvajanja krovnog zakona, a nakon toga će se pripremiti i e, delegirani provedbeni akti. Komisija baš kao i vi smatra da je ovo vrlo bitna tamo. Ova se uredba usredotočuje na prenosive bolesti i ne regulira direktno dobrobit životinja. Za vrijeme pregovora u trijalogu smo pronašli određene kompromise kako bismo e, riješili taj problem dakle između zdravlja životinja i dobrobiti životinja. Nije uvijek bilo jednostavno e, dogovoriti se na sve zahtjeve, no bez obzira na sve to, komisija shvaća da je dobrobit životinja važna za, e, Europski parlament i dale dala svoju izjavu o tome da je predana zaštiti dobrobiti životinja. Dakle, riječ je o um, svinjama, kravama, nesilicama i tako dalje. I ti će se propisi i dalje uh, primjenjivati. Mnogi od vas su spomenuli i antimikrobnu otpornost. Ona je vrlo važna za mene i e, ti aspekti koji se odnose na antimikrobnu otpornost bili su uključeni u prijedlog komisije o zdravlju životinja. To se odnosi i na stočnu hranu koja sadrži ljetukovite pripravke i na veterinarsko-medicinske proizvode. I na kraju komisija je dala izjavu da e, se obvezuje da će objaviti redovito izvješće o korištenju antibiotika u Europskoj uniji na temelju podataka koje će im dostaviti zemlje članice. I na kraju dopustite mi da da vam kažem da se nadam da će parlament podržati ovaj dokument u drugom čitanju zato što bi to eh, utrlo put mnogim drugim koristima i stupilo na snagu što je prije moguće. Mm, Aču. Uh, Hvala vam povjereniče. A sada ćemo čuti našeg izvjestitelja, gospodina Selimovića. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam svima na podršci, hvala vam što ste e, iznijeli vaše mišljenje. Na taj ste način pokazali koliko je važno razgovarati o ovoj temi. Ovo je prvi puta da se e, u Evropskoj... E, u europskom, jednom europskom propisu da se uspostavlja veza između zdravlja životinja, zdravlja ljudi i hrani. Zbog toga će ova uredba pomoći da se bolje liječe bolesti životinja u budućnosti jako je važno dobro poznavati e, bolesti kako bismo ih mogli i izbjeći. Zatim, jako bismo puno novaca mogli uštedjeti ako smanjimo troškove e, liječena lijekova, budući da se predlaže manje korištenje lijekova. Ako ovo izvješće bude sutra usvojeno, bit će to vrlo važan korak u borbi protiv antimikrobne otpornosti i to vrijedi i za životinje i za ljude i to će pomoći naravno i našem okolišu. Ja sam ponosan na činjenicu da su brojne organizacije izrazile svoju podršku ovom propisu od udruge, od Europske udruge veterinara do uh, udruge stočara i mnogi drugi su je podržali. To nam se govori koliko je bitno da parlament sutra usvoji ovaj propis. I hvala vam svima na odličnoj suradnji. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni, povjereniku, komisiji, vijeću. Svi su doprinijeli e, radu na ovom izvješću. Hvala vam.